Good morning, everybody. Sorry for being a little bit late, but I had a visitors group outside the building. Uh, Dobro jutro svima, dobrodošli. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ima li ikakvih komentara? Ne. Druga točka dnevnog reda, priopćenja predsjednika. Nemam nikakvih priopćenja. I time dolazimo izravno do treće točke dnevnog reda. Okvir za oboravak i sanaciju središnjih ugovornih strana. Naši su izvjestitelji su Kay Swinburne i Jakob von Weizsäcker. Kome ćemo prvom dati riječ? Dame, prvo, izvolite. Kej, izvoli. Hvala gospodine predsjedavatelju. Počet ću time što ću zahvaliti svim svojim kolegama na njihovim amandmanima. Imamo 400 e, podnesenih amandmana i oni se fokusiraju na ključna pitanja koja smo i mi kao suizvjestitelji utvrdili. Drago mi da postoji konsenzus po pitanju tih amandmana i tema koje obuhvaćaju. Moji suizvjestitelji i ja smo podnijeli sami oko stotinjak amandmana, što dodaje boju prvotnom tekstu koji smo izradili kao zajednički tekst i drago mi je da ove zajedničke teme koje su se pojavile obuhvaćaju ograničenu primjenu javnih sredstava. To se koristi kao sredstvo krajnje nužde u makroinfrastrukturi. Također, zaštiti mehanizmi za klijente, to je nešto što mi je vrlo bitno i drago mi je da mnogi drugi zastupnici koji su podnijeli amandmane smatraju da je najvažnije zaštititi klijente i isto tako postoji zajednička tema više razine transparentnosti i proporcionalnosti, to nešto što ja osobno podržavam. I postoji mnogim amandmanima upućivanja na rad na međunarodnoj razini, obzirom da e, postoji ta međunarodna dimenzija središnjih ugovornih strana. Što se tiče same prirode i veličine središnjih ugovornih strana u Europskoj uniji, se razlikuju male i veliki i neki od tih amandmana upravo to uviđaju, da postoji razlika. U drugim područjima, kao što je i za očekivati, imamo e, veća razilaženja. Neću sada ulaziti detaljno u te teme. To su dakle područje divergencije, što znači da se neki klub zauzima za određenu liniju. No, rado ću vas poslušati, pa me možda uvjerite, razuvjerite. Imamo mnogo amandmana u kojima se traži jasno razlikovanje između scenarija u kojima postoje nepodmireni računi i u kojima e, ne postoje. Dolazi se do istih zaključaka, no zapravo mora postojati razlika između tih različitih načina na koje središnje ugovorne strane zapadaju u neprilike. E, mi, mi kao izvjestitelji u sjeni moramo e, razjasniti točno što to znači, jer svi se slažemo da moramo ishodovati jasnoću za sve situacije koje se mogu pojaviti, to je od koristi e, za cijeli sustav. Što se tiče mog amandmana 231, određujem redoslijed za instrumente naplate. VMGA eh, kao marža je nešto što je potrebno ograničiti kako bi se zaštitili krajnji klijenti. I to je zapravo posljednje sredstvo u našem alatu za naplatu, a to je sivo područje između sanacije i oporavka. Također ću u svom amandmanu 37 pokušati unijeti jasnoću u činjenicu da početna marža, nešto što se ne koristi za kliničke ugovorne strane koje nisu, koje ne kasne sa plaćanjima, e, imovina klijenata se mora zaštititi i ne smije se koristiti prije sanacije a nakon toga tijela zadužena za sanaciju, ako se pokrene stečajni postupak, mogu napraviti ono što žele. E, također vidim da kolege iz EPP-a i Zelena e, se zalažu za ograničenje upotrebe e, SMG-a 2, što znači da se nameću nova ograničenja na vrijeme kada ta varijacijska marža i početna marža e, mogu primjenjivati takozvani postupak haircuttinga. Mi ćemo pokušati naći razliku. E, test opterećenja je nešto u vezi čega su također amandmani bili podneseni. E, ja sam podnijela svoj amandman 299 koji poziva CCC-ove da e, budu podložne redovnim testovim opterećenjima i postoji uloga za nacionalna nadležna tijela također nadzorna tijela, e, kolegije za sanaciju i ESMA mora preuzeti vrlo važnu ulogu u obliku suradnje sa e, nadzornim tijelima banke i ECB-a kako bismo razmotrili agregatni akumulativni učinak u slučaju da dođe do e, velikih poteškoća središnjih ugovornih strana vrlo je bitno da središnja nacionalna tijela svoju ulogu odigraju. O tome ćemo što razgovarati sa kolegama. Što se tiče e, NCAA, e, to je vrlo teška e, tema. U mom danu 536 pokušavam robu, robustno definirati NCAA, kako bi smo to imali tako na sudu definirano. Nacionalna tijela moraju moći djelovati poštujući ta stroga pravila i tako im se omogućuje da djeluju u postupku sanacije, odnosno ako su suočeni sa pravnim izazovom, da mogu stati iza uloge nadzora. To je cijelo područje koje su podnijeli i moji kolege. E, moramo razmotriti u širini to područje NCAA-a imamo i područje tzv. rekompensa e, u kojem tražimo da središnje ugovorne strane u slučajevima u kojima kasne sa plaćanjima, da njihovi klijenti budu kompenzirani na prikladan način. Dakle, imamo mnogo područja na kojima smo stvarili konsenzus i Veselim se suradnje ne samo sa, sa svojim suizvjestiteljem, već i sa izvjestiteljima u sjeni, jer pokušavamo doći do konsenzusa u ovom iznimno stručnom dosijeu koji je isto tako vrlo važan i koji moramo uključiti u zakonodavstvo. Hvala Kej. Sada dajem riječ suizvjestitelju Jakobu von Weizekeru. Hvala lijepa. Hvala Kej. Sve u svemu mogu reći kada smo prošli kroz amandmane imali smo zaključio sam da naš posao nije tako složen jer većina amandmana koje smo zaprimili su bili vrlo zanimljiv dodatak onome što smo mi pripremili u našem izvješću naprimjer neki amandmani zelenih vezano uz kontinuirano provođenje testova opterećenja. Također EPP je postavio pitanje što će se dogoditi ako dođe do povrede prava i kršenja pravila, a mi u izvješću to nismo spominjali, zato što postoje e, BRD amandman Ima mnogo takvih sličnih situacija i to je odlična vijest. I Kej je već spomenula područja preklapanja na kojima se slažemo. Pa neću to ponavljati. Gospodine, ću samo tri područja na kojima imamo divergenciju. Prvo je načelo no credit Worst off, odnosno nijedan vjerovnik ne smije biti u nepovoljnom položaju. Moramo uključiti sistemne učinke. Ne možemo prihvatiti ideju da ovo načelo bi značilo da pokrećemo redovni stečajni postupak, a ostatak svijeta Eh, bi time ostao netaknut i dalje bi se pružale središnje usluge kliringa. Moramo tu biti vrlo oprezni jer ako tu ne budemo oprezni riskiramo situaciju u kojoj ćemo eh, unatoč tome što eh, su svi prošli sanaciju nećemo uključiti druga sredstva i onda će e, porezni obveznici morati kompenzirati sudionike na privatnom tržištu, a to se ne bi smjelo tako raditi ako poštujemo to načelo da nijedan vjerovnik ne smije biti u nepovoljnom položaju. Nadalje, vodi se zanimljiva rasprava o kompenzacijama. U izvješću Ke i ja smo podnijeli prijedlog za vrstu kompenzacije koju smo nazvali recompense tijekom oporavka. Naime, željeli smo da svi sudjenici na privatnom tržištu CCP-ovi e, clearing klijenti imaju zajednički interes da oporavak bude uspješan i da središnje ugovorne strane prežive. Mislim da to je vrlo važno i to se tako mora zadržati. Istodobno nam mora biti jasno da kada se pomaknemo od oporavka u smjeru sanacije, jer oporavak nije uspio, postoje dva dominantna cilja i kada će vlade, odnosno europska, europska nadležna tijela morati osigurati zaštitu interesa poreznih obveznika i sistemske stabilnosti i CCP-ovi e, oni bi e, bi onako bili eliminirani, ali klijenti i, e, i vjerovnici moraju se pomiriti sa činjenicom da njihovo preživljavanje nije prioritet. Moramo biti oprezni u toj situaciji u kojoj tražimo da porezni obveznici kompenziraju klirinške klijente i e, CCP-ove. To bi trebali izbjeći, to ne smijemo dopustiti. I posljednje što želim reći, mislim da imamo veliku priliku, ne samo u ovom dosjeu oporavku i sanaciji, već općenito u smislu toga e, da krenemo u smjeru jedinstvene nadzorne arhitekture. Imamo situaciju u kojoj neke od većih središnjih govornih strana u EU e, koje uistinu su sistemske u financijskom sustavu EU-a. Sigurno su takve i postoje veliki prekogranični problemi ako ćemo se i dalje baviti tim pitanjima na, samo na nacionalnoj razini. Bilo je mnogo jednostavnije uspostaviti jedinstvenu nadzornu arhitekturu no što je, bi to bilo u bankarskoj uniji unutar EU-a, jer one zemlje koje imaju velike središnje ugovorne strane, njih ima vrlo malo, nema ih više od pet. Dakle, stoga bi trebalo biti moguće pogurti ovu ideju i nadjeći situacije u kojoj treća banka po veličini u Malti koja ima 2,5 milijardi eura u svojoj bilanci i koja potpada pod europski nadzor, a najveća središnja ugovorna strana sa e, vrijednošću od tisuća bilijuna ne potpada pod europski nadzorni sustav. To je nešto što moramo riješiti u tom kontekstu. Ne samo da E, moramo brinuti o zajedničkom nadzoru, već moramo brinuti i o zajedničkom oporavku i jedinstvenom mehanizmu za sanaciju. I zato sam u svojim amandmanima upravo predložio uspostavu jedinstvenog fonda za sanaciju. E, to su konačna pitanja koja nadilaze djelokrug ovog dosijeja, no ipak je vrijedno spomenuti ih i veselim se izvanrednoj suradnji sa, daljnjoj suradnji sa Kej i drugim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepa Jakob. I sada dolazimo do EPP-a e, Danuta. Hvala Markus. Počet ću time što ću reći da od početka ovih rasprava i što se tiče konačnih rezultata i pristupa koji se predlaže, od strane izvjestitelja. Slažem se sa najvećim dijelom. Također želim zahvaliti na tome što su uzimali u obzir ono što smo mi govorili tijekom sastanka e, prije finalizacije samog izvješća i znam da je prijedlog komisije bio dobar, no ipak je ovo prilično zahtjevan portfelj, vrlo stručan i koji natjera nas je da, donosimo mnoge odluke koje nisu samo stručne i stoga su Jakob i Kej odradili odličan posao i mislim da moramo i dalje nastaviti dobru raspravu u ovom procesu elaboracije kompromisa. Samo ukratko ću proći kroz svoje amandmane koje sam predložila. Neki od njih su fokusirani na unošenje e, veće razine bistrine, jasnoće, predvidivosti i pravne izvjesnosti, sigurnosti, posebno što se tiče planova oporavka. Ovdje sam predložila neke mandate za ESMU, da se izrade standardne, standardi i smjernice. Neki standardi već postoje ukladom e, sukladno člancima OBRD-u, no sada se ne prelažu amandmanima ovoj uredbi. Također predlažem jasnija pravila i smjernice na međunarodnoj razini što se tiče e, planova oporavka i scenarija koji se predviđaju. Također postoje različite kategorije alata koji bi, se, koji bi trebali biti raspolagani što se tiče jasnoće. E, predlažem određene dodatke kako bi se bolje razlikovali događaji e, ne, zakašćenih plaćanja i u kojima nema zakašnjelih plaćanja. E, također što se tiče javnih sredstava, mora nam svima biti jasno da se javna sredstva trebaju koristiti isključivo kao sredstvo krajnje nužde i to isključivo privremeno i mora se to sve kompenzirati nakon određenog razdoblja. Također predlažem stroži okvir suspenzije i obveze poravnanja, odnosno kliringa to se smije koristiti samo u određenim situacijama e, sanacije. Iz tehničkih razloga predlažem da se uključe standardne odredbe za administrativne sankcije i druge mjere koje je komisija već uvela, ali amandmanima i BRD-om koji potpadaju pod ovu uredbu, to se može još preciznije definirati. Što se tiče struktura za donošenje odloka, tu ćemo imati još dodatne rasprave kada ćemo govoriti o amandmanima. Moja namjera putem amandmana je bila da napravimo jedan sustav koji, uzimajući u obzir e, restrukturiranje ove odredbe o CCP-ovima, će biti privremene naravi. Moramo sve učiniti učinkovitim, sve dok je na snazi. Stoga sam iznijela neke prijedloge da se uključe nadzorna tijela važnih institucija u kolegije za sanaciju koji nemaju pravo glasovanja, ali koji e, e, će nam dati određene informacije. E, to oni čine postupak složenije, ali i unose višu razinu ravnoteže i izbjegavaju blokiranje cijelog postupka. Također se predložila neke većinske sustave u okviru Emira. Znam da je struktura kolegija prilično složena i troma. O tome ćemo još morati razgovarati i u temi nadzora središnjeg ugovora Te Stoga predlažem e, klauzulu o preispitivanju za cijelu arhitekturu sanacija CCP-ova, tako da ne čekamo e, odluku Emira, već do tog trenutka mi sami učinimo sve što je u našoj moći. Također, predlažem, slažem se sa prijedlogom da imamo e, dodatnu kreditnu liniju prije no što se koriste alati sanacije. Imamo određene probleme vezano uz brojke. Što se tiče kalibriranja tih kreditnih tranši, one moraju biti fleksibilne i moraju ovisiti o tome je li moguće kontrolirati rizik od strane središnje ugovorne strane. I ako smijem još dodati nešto, to će vjerojatno biti teško u praksi, ali željela bih reći koliko je bitno oblikovati sudjelovanje središnjih ugovornih strana na način da se kontrolira rizik i da one budu sposobne kontrolirati rizik tijekom oporavka. A što se tiče kompenizacije I tu imamo određene razlike. Moj prijedlog je da pravo na kompenzaciju bude tijek, za klijente bude tijekom sanacija, ne tijekom oporavka, tako da se ne kažnjavaju devijacije od plana oporavka i da se e, prizna vrijednost uspješnih oporavaka i ovo načelo. Nijedan vjerovnik ne smije biti u nepovoljnom položaju. Ja sam e, malo preoblikovala namjeru onoga što predlaže komisija i e, što je sukladno onime što traži odbor za financijsku stabilnost. Ja sam predložila da se ne uključuju troškovi kompenzacije ne znam e, koja bi bila vrijednost takozvanog broad counterfactual i to ono što jako bi nazvao e, frivolnim tužbama koje bismo time otežali, no taj mehanizam bi se mogao stvoriti samo tako da ga i dalje možemo prikladno mjeriti kako bismo dalje imali pravnu sigurnost. Slušali smo mnoge dionike i upravo nesigurnost u odnosu na ove zamjenske troškove, nešto što se razmatralo i to sam odrazila u amandmanima koje sam podnijela. No i dalje možemo, mislim da možemo razgovarati o tom pitanju kako bismo našli najbolje moguće rješenje tako da institucija i e, dio, institucije dionici budu e, zadovoljni. Sad dolazimo do izvjestitelja iz kluba ALDE. Posljednji tjedan u Strasburu sam e, se priključila parlamentu, tako da sam doista nova kada je riječ o zakonodavstvu u financijskom sektoru i kao takva nisam mogla niti pretpostaviti da razgovor amandmanima o sanaciji i od CCP-ovima će se odigrati u mom drugom tjednu rada, tako da mi je dosta drago što sam imala prilike dobiti dragocjene doprinose mojeg prethodnika, gospođe Neuhajsen. I mm, to će mi pomoći također i u mojem radu u nadolazećim mjesecima. Želim eh, zahvaliti kolegama koje su unijeli amandmane u izvješće u prijelaznom razdoblju i nadam se da ćemo nastaviti raditi zajedno na ovom predmetu. Dakle, uložili smo amandmane koji žele ojačati tekst kada je riječ o upotrebi javnih sredstava i kada je riječ o povezanosti ccb ova i također kada je riječ o financiranju i funkcioniranju ECVO načela. Jedna od svrha ovog predmeta je izbjegavanje javnih sredstava i naši amandmani naglašavaju da se javna sredstva mogu koristiti isključivo ukoliko je to nužno potrebno kako bi se izbjegla sistemska kriza. Također želimo predložiti sljedeće, odnosno da oni klinički članovi mogu pribići javnim sredstvima koji su u boljoj situaciji e, i također nakon stečaja. CCP-ovi su međusobno povezane tvrtke, tako da sporazum za jednu članicu može utjecati na više od jednog CCP-a i također e, rješenja za sanaciju mogu utjecati na ostale CCP-ove. Dakle, treba proučiti međusobnu povezanost CCP-ova i to treba uvaži i financijske institucije i također financijski sektor. Također e, sam uložila manmane kako bih e, se pobrinula da se uzme u procjeni rizika u obzir i kibernetička prijetnja. Naše članice također traže i veću ulogu OMS, naročito i izradi plana sanacije i oporavka. Treće, načelo NCVO je ključno u ravnetožavanju zakonodavstva, a plan oporavka treba biti sveobuhvatan i treba uvažiti ovo načelo i treba ga jasno razraditi kako bi sanacijske vlasti imale prostora za manevar. Dakle, unijeli smo amandman u nadi da će se moći nadoknaditi javna sredstva kako bi se otplatilo one eh, vjerovnike koji su u lošoj poziciji. I na kraju podržavamo amandmane koji e, su u skladu sa e, navedenim e, amandmanima. Mm, mislim da se inače prijedlozi predsjednika jedinstvenog sanacijskog odbora ne oklapaju u ta nastojanja. Naravno, postoji još mnogo predmeta za raspravu između izvjestitelja u sjeni i nadam se da ću biti dijelom velike većine koja će odobriti rad na ovom važnom predmetu. Hvala. U ime Guja, evo Miguela nema, ali imamo njegovu zavijenu. Možda mogu reći nešto umjesto gospodina Jegša. On je zamolio da ga zastupam ja zahvaljujem na sadašnjoj e, suradnji. To je vrlo važna tema, ali tu imamo i različita mišljenja. U našem je interesu je da porezni obveznik ne snosi e, štetu e, propasti banke. ja vas uvjeravam da će e, moj kolega i dalje sudjelovati u tom radu. Sada ću preći na engleski. Primarni cilj naših amandmana je da porezni obveznik ne snosi te, teret propasti primarnog tržišta, bili da su to CCP-ovi ili neko drugi. E, e, imamo veliku potrebu da e, imamo efikasne tijela za sanaciju banaka. Ako postoji potreba za korištenje javnog novca, logično je da se prava vlasništva prenesu na javnost koji će snositi teret bailouta a e, to korištenje javnih sredstava mora biti e, privremeno. E, to međutim ne smije postati jedan stalan instrument. Sanacija i oporavak treba, ti mehanizmi trebaju biti i dalje ojačani. Naročito smatramo da sanacijska tijela moraju imati e, dovoljne e, zalihe kapitala. E, treba zahtijevati i promjenu strukture vlasništva CCP-ova. Upravitelji imovine ne smije biti odgovorni za one koji odlučuju o upuštanju u rizike moramo imati i adekvatne e, mehanizme za podjelu tereta. Hvala lijepa. E, gospodine Šidivan, sada imamo zelene. Izvolite. Molim Scott Cato. E, hvala Markuse i hvala izvjestiteljima. Mislim da je ovo dobar primjer europskog zakonodavstva koje se donosi u suradnji i mislim da ćemo imati jako dobre prijeloge svih e, političkih e, klubova. Nadam se da ćemo na i dalje raditi na taj način. Evo, pozdravljam Caroline. E, ovo je bilo vatreno krštenje, ali dobro nam došla. Evo, mi oni pozdravljamo ovaj prijedlog i smatramo da je nacrt izvješća razuman, ali nadam se da će izvjestitelj uvažiti neke od naših amandmana, oni to zapravo već i čine. Evo, htjela sam samo reći nešto o amandmanima koje smo uložili, dakle imamo amandman 263 na uvodnu izjavu 60 i tu navodimo da e, vlade trebaju uskočiti kada smatraju da sanacija ne funkcionira, kao i o EBRD-u, mislim, da ne bismo trebali određivati na koji način to treba učiniti jer e, djelujemo u okviru okvira za sanacije koji je osmišljen kako bi se izbjeglo korištenje novca poreznih obveznika. Prihvaćamo odredbu prema kojoj nesanacijski alati bi trebali imati prednost, ali u svakom slučaju obrana nacionalne fiskalne odgovornosti znači da se treba oplesti u fiskalne odgovornosti i drugih zemalja članica ne vidimo zašto bismo trebali dopustiti da e, postoji jedna sanacijsko tijelo u, okviru ovog zakonodavstva. E, e, jedno zakonodavstvo, jedno tijelo bi bilo dovoljno kako bi se suočili sa izazovima. <clears throat> Dakle, proces donošenja odluka je daleko slabiji od operativne neovisnosti. U amandmanu 396 stoji da plan sanacije CCP-ova treba biti u skladu sa planovima sanacijskih tijela za kliničke članice CCP-ova. To je razumna predostrožnost jer u slučaju defolta e, trebamo imati paralelno sanaciju CCP-a i jedne od kliničkih članica. Također u e, četiristo članku 495 predlažemo da se odredi okvir za provedbu mjera za CCP-ove u skladu sa zahtjevima iz članka 9. Također e, treba staviti ograničenje vremena za mjere koje se poduzimaju u predsanacijskoj fazi. Ako plan sanacije ne posljednjega učinak u određenom vremenu, onda to treba pokrenuti automatsku sanaciju. U sljedećem amandmanu podržavamo amandman 561 izvjestitelja i dodajemo dodatne zaštitne mjere za e, potraživanja zbog stečaja, dakle da se e, zaštite vjerovnici kako ne bi pretrpjeli velike gubitke e, i kako bismo prebacili obveze poduzeća na jedno prihvatljivo tijelo. Kada je riječ o CCPL-ima, mislim da je njihov e, core business e, svakodnevno procjenjivati hipotetske buduće gubitke uslijed kretanja na tržištu u smislu stvaranja marži. Dodatni troškovi prilagodbe algoritama za e, scenarije gubitka u CCP-ovima nadoknađuju zapravo prednosti koje donosi rizici e, i e, nadzor rizika od strane korisnika CCP-ova. I na kraju podržavamo zamisao e, to, da predudi ESMA i da ona koordinira sve stesove kada je riječ o analizi šire slike. Mislim, dakle, da, imamo dobar sporazum, ali i mnogo prilika za danju suradnju i to će se, nadam se, ostvariti na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Hvala, molim. Mislim da gospodin Monu nije ovdje, dakle prelazimo na spontano javljanje za riječ. Obraćam se onima koji još nisu uzeli riječ, ali Ditko se ne javlja. A, e, Hvala, pa mnogo je toga rečeno od strane izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, pa neću duljiti. E, ja e, ću objasniti duhu kojem sam su potpisala a dokument e, koji me podastro Jakob von Weisseker. E, e, imamo neke probleme koje je istakla i Europska središnja banka a i neke druge stvari koje su važne za objašnjavanje odgovornosti raznih tijela E, odgovornost na primjer ESME i e, samog SBA. Imamo pet točaka na koje bi se htjela osvrnuti koji se, e, su u duhu mojih amandmana. Prvo je finalni klijent, finalni korisnik u, u rješenju koje ima u vidu e, interese e, konačnog klijenta e, rizik, rizik je da se spriječi sama sanacija mm, ili likvidacija oni koji imaju pravo na kompenzaciju na primjer tu nema problema ali ako u momentu kad se vrši sama likvidacija i kad trebamo imati potpunu transparentnost za finalne klijente, e, može doći do e, ne, može doći do situacije u kojoj se kompenzacija neće moći isplatiti ili neće se moći dići tužba kako poboljšati e, stanje stvari, kako bi sve učinili da e, potaknemo e, pravovremenu sanaciju i kako bismo spriječili propast banke. Ima nekoliko amandmana koje sam podnijela koji koji e, imaju za cilj da daju više e, fleksibilnosti sanacijskom tijelu. Želimo se osigurati da, da sanacijsko tijelo ne griješi, e, želimo zaštititi klijenta, ali želimo i fleksibilnost da se tijelo može prilagoditi situaciji to tijelo, sanacijsko tijelo e, mora imati e, sve potrebne instrumente na raspolaganju bez prevelikih ograničenja. I zadnje e, su treće zemlje, to je područje gdje treba osigurati da imamo kontrolne mehanizme u samoj Europskoj uniji E, s te točke gledišta uzimanje u obzir cijelu međunarodnu raspravu koja se vodi, e, radilo se e, o međunarodnim standardima, to treba uključiti u naše razmišljanje. U tu naročito veliku ulogu igra SB. Treba također znati E, da li imamo e, jedinstvenu sanaciju, jedinstveno sanacijsko tijelo. E, te se sada rasprave vode na međunarodnom nivou. U našem odboru smo se sastali sa raznim, sa Bazelskom komisijom, na primjer, i drugim institucijama pa je legitimno da imamo jednu revizijsku klauzulu koja je e, malo detaljnija kako bi se e, odrazila e, naša razmišljanja o svim problemima koji se mogu tu javiti. Mislim da trebamo postići jedan praktični pristup E, mislim da je pristup e, dvaju suizvjestitelja je upravo takav. E, to je potrebno za napredak. Ne smijemo previše okljevati jer sanacija mora biti pravovremena. Ne smijemo to povezati sa svim drugim dokumentima koje moramo rješavati, sa drugim dosijejima jer ćemo tako blokirati napredak. Naravno, ako imamo jedan mehanizam za e, kompenzaciju i za e, onda ga moramo koristiti. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. E, zahvaljujem izvjestiteljima mnogo toga je rečeno, pa ću, neću duljiti. E, osvrnula bih se na dvije točke. Prvo je potreba da pravila upravljanja sanacijom moraju biti dovoljno elastična, to je već rečeno, kako bi to ta tijela mogla donijeti najbolje moguće u odluke u financijskom okruženju koje nije povoljno ni stabilno. A druga stvar na koju bih željela pocrtati, to je da e, vrlo pažljivo promotrimo e, aspekt trećih zemalja. Evo, to su dvije točke o kojima e, bih željela inzistirati. Hvala. Euh, Hvala lijepa. Budući da imamo dovoljno vremena i drago nam je što je ovdje Patrick Pearson iz Europske komisije, njemu ću dati također riječ. Patrick, izvoli. Hvala. Neću duljiti. Dobrodošli u čaraban eh, svijet CCP-ova i sanacije istih tehnički amandmani. Dakle, komisija pozdravlja većinu njih e, i izvjestitelji su predstavili svoje izvješće i naravno mi smo otvoreni za poboljšanja i smatramo da je rasprava između članova parlamenta, industrije i drugih stručnjaka omogućila da mnogi amandmani poboljšaju prijedlog komisije i razjasne važne aspekte. To doista cijenimo. Također mislim da se to nije mnogo udaljilo od onoga o čemu se raspravlja u vijeću između zemalja članica, što je značajno. Želim samo spomenuti pet aspekata u kojima nam treba daljna rasprava, naročito s obzirom na rasprave u vijeću i u odnosu na prijedlog komisije. Prvo se odnose na to da CCP-ove iznosi prve troškove, dakle to podržavamo, Dakle, drugo, želimo naznačiti da još uvijek imamo neke nedoumice u vezi s time, zato jer to ima izravne posljedice na kapital koji će ostati na e, raspolaganju CCP-ovima i tu postoje još pitanja koja treba razmatrati. Europa je jedina jurisdikcija na svijetu koja ima pravo prvenstva E, uvođenje drugih aktera je svakako e, e, pohvalno, ali ne smijemo se previše odaljiti od onoga što čine druge jurisdikcije. Dakle, to je ono što trebamo pažljivo razmotriti. Struktura grupacije zatim, nitko to nije spomenuo, ali to je ogromno pitanje. Trebamo li obuhvatiti odmah e, bilo kakav kapital ili jamstva od matičnih e, tvrtki i grupacija koje imaju CPO-ve. O tome valja povesti računa i želimo naglasiti da tu dolazi do određenih posljedica jer imamo različite strukture korporacije u različitim zemljama članicama tako da treba točno odrediti što želimo obuhvatiti i što ne želimo. Znači, ne možemo imati jedno rješenje za sve. Dakle, to je svakako pitanje kojim se treba pobliže pozabaviti. I treće pitanje je nadoknada u oporavku. Dobio sam upravo e-mail u kojem stoji da je to novost. Ne znam je li to dobro ili loše, samo citiram ono što stoji u mailu. Dakle, to je nuvoti, novost, nešto što prije nije razmatrano, tako da bismo htjeli se uzeti malo više vremena i vidjeti kako bi to funkcioniralo. Ne mogu prenijeti e, riječ nuvote, dakle novost e, na moj maternji jezik, nizozemski ili na engleski i sjeće zaštitne mjere, dakle, nijedan vjerovnik ne smije biti na povoljnim položaju i e, tome treba povesti računa. Naravno, činjenica je da treba uzeti u obzir preostalu vrijednost poduzeća i nju treba izmjeriti precizno. I posljednja točka se odnosi na ulogu javnih tijela. Komisija podupere gotovo sve predložene amandmane koji su razumni i dobri. Evo samo još jedna napomena i to prenosi ono što je bilo prevladavajuće mišljenje u komisiji. Dakle, jedinstvena sanacijska tijela, sanacijska arhitektura, jedinstveni sanacijski fond simpatiziramo sa prijedlogom jednog od izvjestitelja prema kojem e, bi to trebalo biti lako povećati u mirnodopskim vremenima, ali čini se da je jedino moguće sporazumjeti se oko toga kada dođe do krize, nažalost. Dakle, ne smijemo dopustiti da se ostvari previše prerano i neki od kolega ovdje u domu su predložili da trebamo još porazmisliti i unijeti možda revizijsku klauzulu, ali nikako ne odustati od te ideje, nego na tome pristupiti na vrlo razuman način. Hvala, to je sve što sam htio reći. Hvala, Patrick. Vraćamo riječ izvjestiteljima. Hoćemo li istim redoslijedom? Obrnutim redoslijedom. Slažete li se? Izvolite. Hvala, Markuse. E, želim samo iskoristiti ovu priliku kako bih naglasio da neki od smjelijih amandmana koje smo individualno predložili se mogu možda djelomično preuzeti i sada, a neki od njih će usmjeriti raspravu i o drugim dijelovima paketa. Patrik je odradio izvrsan posao sa svojim suradnicima u izradi paketa, ali slijed kojim je predstavljen e, paket nije bio baš idealan, jer u idealnom svijetu smo možda trebali razgovarati i o reviziji nadzornih tijela prije e, revizije u okviru sanacije, oporavka, ali ja ću nastojati prevladati te poteškoće. Vaša namjera sigurno nije bila nam otežati život svima, nego sigurno e, postoje razlozi zašto je paket predstavljen upravo na ovaj način. Imamo dakle čvrstu revizijsku klauzulu što će nam e, pomoći u ovoj nedoumici, ali mislim da trebamo biti što ambiciozniji, što smjeli u ovoj fazi jer inače ćemo propustiti priliku. Siguran sam e, da ćemo to uspjeti učiniti i to bez e, neprikladnog okljevanja i odugovlačenja. Hvala, Hvala. Mislim da će biti izazov e, sve to uobličiti, ali možemo to ostvariti. Mnogi amandmani su dali dragocjene doprinose vidim već mnogo točaka na kojima možemo poraditi. Nadam se da Mm, ćemo uspjeti u ovome. Ovo već očekujemo odavno i ovo je posljednje komadiće slagalice. Počeli smo raditi na tome 2010. godine. Dakle, to nije nešto što je nedavni razvoj događaja, nego se povezuje sa svime ostalim i nažalost je to prisiglo sa e, ostatkom paketa jer na ovome je trebalo poraditi davno. Dakle, time se bavimo kao tehničkim predmetom i e, trebamo ga ostaviti otvorenim da buduće sanacijske e, vlasti, sanacijska tijela se uključe u to i mislim da su dovoljne ove čvrste klauzule koje su građane izvješće i htjela bih da to prerastu u zakonodavstvo što prije. Dakle, treba nam pravna sigurnost e, i što je prije ostvarimo, to bolje. Trebamo poraditi na tome što prije, jer kao što sam rekla već dosta kasnimo e, i htjela bih da se to pripremi u oči i rasprave o sanacijskim tijelima koja se priprema. Dakle, nadam se da ćemo uspjeti završiti rad na ovome što prije i onda će oslijediti sve ostale rasprave koje će nam sigurno oduzeti mnogo vremena u radu na ostalim predmetima. Evo, kao što sam rekla, očekujem da će to proći što prije. Hvala. Glasovanje je predviđeno ovisno o rezultatima pregovora, ali kako čujemo izvjestitelji imaju pozitivno stajalište. Dakle, glasovanje je predviđeno na odboru 24. i 25. siječnja i nakon toga će ići na plenarnu. Naravno da ćemo imati raspravu. Samo sam spomenuo glasovanje na odboru. Da, naš poslovnik je vrlo jasan i upoznati ste s njime. Prije glasovanja uvijek imamo razmjenu gledišta i e, na odboru. No, hvala vam e, na ovoj napomeni. Točka četvrta razno, nemam ništa ovdje i ne vidim da ima prijedloga. Dakle, sljedeći sastanak će se održati sljedećeg ponedjeljka od 15 do 18.30. Hvala vam.